Not La seduta è aperta. Otvaram sjednicu. Gospođa Anderson tražila je riječ. Izvolite. Vezano uz poslovnik. Imate riječ. Gospođo Anderson, imate riječ. Thank you, President, and good morning. Hvala predsjedniče. Dobro jutro. Znam da je to bila teška odluka, ali sam htjela o tome govoriti. Odluka da odgodimo glasovanje za našu delegaciju je veliki problem zbog percepcije koju o tome imaju građani Europe. Oni su jako zabrinuti u vezi s time.